Evo, koje iskoristit ću da kažem da ste dobili eh, kalendar sastanaka za ovu godinu zajedno sa nacrtom dnevnog reda. Znate da odbor ITRE ima puni jezični režim. radimo bez papira, što znači da sve dokumente i materijale možete otvorite samo online. Zahvaljujem tajništvu što su pripremili paket, pozivni paket koji ste primjeli prošli tjedan. Mislim da je to bio vrlo zanimljiv paket i ohrabrilo vas sve vas da se, da se pozabavite sa sadržajem. Materijali te taj paket su također na raspolaganju na raznim jezicima, možete ih skinuti sa e, portala. Kao i obično, današnji sastanak je na web streamu, te također imamo danas puni jezični režim što se tiče prijevoda. Dobili ste također i e, zapisnik e, sa sastanka koji je održan 10.7. Ako do kraja ovog sastanka nema nikakve primjetbe, taj zapisnik se smatra u svojem. Potom sljedeća točka jeste nacrt proračuna Europske unije za 2020. godinu. Kao što je dogovoreno posljednji put na našem sastanku, odnosno sastanku koordinatora, ja sam zadužena za izradu mišljenja i moj je zadatak da vam u nekoliko riječi predstavim ovo, iz, e, ovo mišljenje. Komisija je predložila nacrt proračuna za 2020. godinu u lipnju. Povećavaju se plaćanja e, za preuzete obveze pod naslovom 1a za 5,5%, a za plaćanja za 7,7%. Međutim, komisija e, time ostaje daleko ispod onoga praga koji imamo za naslov 1a 447 e, e, milijuna eura. Dakle, komisija je time ispod ovog praga za ovaj naslov. Potom u srpnju komis, vijeće je tu e, također donijelo svoju odliku te je također srezalo e, sredstva za 747,4 milijuna eura. Dakle, tu imamo dodatni rez na rez u prijedlogu komisije. E, moj prijedlog je da ova razlika iz e, naslova 1a se iskoristi kao i e, CF što bi nam omogućilo da se sredstva preusmjere na istraživanje. Dakle, tu imamo onaj fleksibilni prostor te predlažemo da se iskoristi taj instrument koji nam je na raspolaganju. To ne znači da se sva sredstva iz ove razlike mogu iskoristiti samo za programe istraživanja, nego se mogu koristiti i za druga područja kao što su obrazovanje i slično. Na meni je da pronađemo ovdje jednu ravnotežu i kompromis. E, također da e, u mišljenju dajem prijedlog kako postupiti dalje. E, riječ je o razdoblju koje nam predstoji također i novi višegodišnji financijski okvir, stoga ovo vidimo kao i da određeni most u prema tom novom razdoblju. U novom višegodišnjem financijskom okviru imat ćemo e, lagani e, start, stoga je važno da iz ovih programa, aktualnih programa iskoristimo maksimalno sredstva koja nam sada stoje na raspolaganju. Dodatno uz to postoje dva vrlo važna programa, Obzor 2020 i Kosme. E, to su vrlo važni programi, tu je također i CEF e, i ti programi bi mogle lako apsorbirati sva sredstva. Dakle, mogu koristiti više. Što se tiče ovih reza, rezova vijeća, tu imamo 429,9 milijuna, u, od kojih je 430 milijuna se odnose na obzor 22, da potom CEF 197 milijuna, od kojih 169 milijuna za transport i ostatak na ICT, potom e, PCF imali smo minus 90 e, e, milijuna, potom e, Kosme, tu imamo rez od nekih 20 milijuna. Htjela bih je naglasiti, pogotovo za nove kolege u našem odboru. Zapravo, ovo je uvijek ista priča koju imamo sa vijećem. To smo čuli jutros i od predsjedništva koliko su srednje mala poduzeća važna, koliko su inovacije važne. Međutim, kada je riječ o novcima, onda vijeće zapravo uopće ne pokazuje da se obvezuju za te prioritete, nego da e, dodatno režu ono što predaje komisija. To je neprihvatljivo stoga ću uložiti amandmane da se odbace svi prezovi koje predlaže vijeće. potom E dakle, to je nešto što je vrlo važno kada je riječ o provedbi politika, što znači da je potrebno da dobiju potrebna sredstva kako bi agencije mogle ispunjavati svoje zadatke i kako bi mogli, um, smo i dalje mogli imati zapravo povjerenje u njih. Dakle, razvija se sve više politika, agencije imaju sve više posla, znači potrebna su im dostatna sredstva kako bi mogli e, zaposliti učinjaka i kako bi bili dorasli novim zadacima. Ako govorimo sada o ACER-u, agenciji e, na području e, energetike, ta agencija godinama neva dostatna sredstva, a ona pravne akte koji su nedavno usvojeni e, kažu da će zapravo agencija sada imati još više zadataka. Stoga potrebno je e, povećati izdvajanja upravo za tu agenciju i njihov rad. Tu ću također uložiti cijeli niz prijedloga izmjena koje se tiču upravo e, financiranja ove e, agencije, odnosno agencija. Ako se tiče također i prioriteta našeg odbora kao što su sigurno energija ili drugi programe. Evo, to je zapravo iz moje perspektive, rado bih čula naravno i vaše prijedloge i komentare. mislim da će ovo biti na korist ne samo građanima, e, nego također industriji, industriji svima. Molim pridržavate se rokova za amandmane. Jedan rok je sutra, 24.7. To su amandmane koji se tiču proračuna i novca, a drugi rok e, za amandmane je 3. rujna samo trenutak, tko je što je drugi rok, ne treći, nego peti, petog devetog je drugi rok za amandmana. Evo, to je bila moja kratka prezentacija. Ako imate pitanje, rado ću odgovoriti na vaša pitanja i rado ću naravno poslušati sve vaše prijedloge i komentare. Tko se javlja za riječ? Gospođa Spiraki, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. E, htjela bih samo kratko reći sljedeće. Ovdje ste izložili da su ono što je sadržano u mišljenju, dopustimo nekoliko komentara. E, nešto što se tiče programa kao što su Obzor Europa i Kosme. Ja podržavam vaše stajalište da je potreban ambiciozni proračun za 2020. godinu ali e, što bi trebalo, što moramo ovdje, koga moramo ovdje poticati, odnosno financijski poticati. Moramo poticati sve učilišta, moramo e, također i e, industriju. Dakle, ovdje Moramo podržati također i agencije kao što su Enisa, ali ENISA će imati vrlo važnu ulogu kada je riječ o kiber, e, kibersigurnosti, što znači da nam sredstva trebaju prije za Enisu. Ne samo da nam trebaju sredstva kako bismo povećali e, razvoj i širenje čiste tehnologije, ali moramo također e, sve to nadopuniti i e, sredstvima za regije, za ona područja koja ovise o ugljenu kako bismo imali e, glatku e, tranziciju. Gospođa von der Leyen je također spomenula mogućnost takvog dodatnog financiranja za regije, komentirajući to da nikoga se ne smije ostaviti po strani. I također kao ste govorili i o cef u i financiranju energetski projekti koji su bili vrlo važni, koji su vrlo važni za postizanje klimatskih ciljeva. Hvala vam puno. Hvala vama gospodin Kajer. Hvala gospođo predsjedateljice. Radujem se suradnji s vama. Ja sam e, izvjestitelj u sjeni e, SND-a za ovu temu i e, zapravo mm, ja sam svoje puno članstvo prebacio iz odbora za proračun sada ovdje, ali ako se razumijete u proračun onda uvijek iznova dobijete iste, teme. Nadam se da ćemo moći surađivati na drugim temama, a ne samo na ovoj, međutim se, u proračun se razumijem pa to radim i to rado radim. E, da već to ukazali na kraćene u e, naslovu 1a, ono što je meni ovdje važno reći jest sljedeće. Komisija i njihov pristup e, dakle 700 474 milijuna ispod, e, ispod praga, dakle tu imamo dovoljno manevarskog pristupa, e, e, ispričavam se, manevarskog prostora da nešto poduzmemo. U protivnom, zapravo pregovori oko proračuna uopće ne bi bili tako zabavni. Vijeće je kao inače postupilo i uvelo dodatne rezove. Međutim, ono što me iznenadilo jeste da ti rezovi fondovi pogađaju programe čija važnost e, se uvijek iznova naglašava sa svih strana i od vijeća, dakle CF, Kosme Obzor 2020. Stoga u potpunosti podržavam vaš pristup da se zapravo ovi rezovi vrate na ono što je prvotno predložila komisija. No ja ću tu uložiti još nekoliko prijedloga izmjena. U posljednjem legislativnom e, razdoblju u imali smo, uspjeli smo vratiti rezove na prvotne brojke kako bismo jasno dali do znanja da Europski parlament podržava ove nove programe, ali isto tako da potpuno razumije da za te programe sredstva treba također e, dobiti, odnosno generirati na nacionalnoj razini, a ne time da se sredstva krate u nekim drugim proračunskim stavkama. Ono oko čega se slažemo jeste to da su potrebna dodatna sredstva za rad agencija e, koje su ovdje obuhvaćene proračunom. Čuli smo već, dakle, Enisa, ESA, e, Perek i slično, dakle tu postoji određene potrebe to je riječ o agencijama koje moraju dobro funkcionirati, malo prije smo čuli i zašto, ali zapravo uvijek iznova vidimo da komisija nije spremna staviti im dovoljno sredstava na raspolaganje. U odboru za proračun zapravo sam se navikao da uopće e, ne, e, se ne obazirem na prijedloge komisije, nego na prijedloge koje prvotno su agencije dostavile komisiji kada je riječ o potrebnim sredstvama. Dakle, ja sam e, za to da zapravo da ovdje idemo korak dalje od onoga što je pristup komisije, te e, kada govorimo ovdje o održivosti, energetskoj održivosti, zaštita, e, zaštita klime, inovativnosti i tako dalje, da tu zapravo postupamo u skladu s prioritetima našeg, kluba, odnosno našeg odbora. Madame Hvala lijepa, gospođa Dabajeva. Hvala vam. I ja sam, e, ja se već dugo bavim proračunom, iako iz jedne drugčije perspektive bavim se e, učinkovitošću trošenja sredstava. Moj klub zastupnika snažno vjeruje da je potrebno imati ambicioznu razinu potrošnje za istraživanje i razvoj kako bismo osigurali dugoročni rast i ispunili ciljeve u pogledu zaštite okoliša. Dakle, zalažemo se za povećanje sredstava u okviru naslova 1a. Kad je riječ o zelenim i digitalnim tehnologijama, trebamo također biti ambiciozniji. Dakle, trebali bismo tu iskoristiti instrument fleksibilnosti, kao što ste i sami istaknuli, iskoristiti to dakle u potpunosti. Istovremeno, u skladu s onime što je rečeno, nužno je da agencije budu financirane na primjerenoj razini. Ne možemo jednostavno ih opteretiti novim odgovornostima, a da im ne pružimo resurse za, kako bi mogle funkcionirati. To je i istina za ACER, već ste to spomenuli. I na kraju, ali ne najmanje važno, želim istaknuti da nove inicijative ne bi trebale biti financirane na štetu postojećih programa. Dakle, tu treba biti oprezan. Hvala vam što ste pripremili mišljenje. E, radujem se e, raditi s vama na tome. Hvala. Hvala. Gospodin Ninisto. Hvala. Bit ću kratak. Vaše izlaganje e, ima dobar temelj. Želim e, reći da potrošnja povezana sa klimom ima socijalnu dimenziju i da se e, u proračunu to nije dovoljno uzelo u obzir, pogotovo kada je riječ o obzoru 2020. Ukupni proračun za 7 godina za klimu je 26,44%, a trebalo bi to biti 35%. Dakle, postoji veliki nedostatak. Ako vidite da smo daleko ispod praga i da se proračun može poboljšati kada je riječ o financiranju istraživanja. Dakle, to treba gledati u e, svjetlu financiranja borbe protiv klimatskih promjena. Gospođa Toja. Hvala vam lijepa. Ja sam se bavila nečim drugim, tako da e, nisam uspjela pročitati vaše izvješće, ali slažem se s gospodinom Gajerom i drugima. Mislim da, da ne možemo e, pristati na rezove, na smanjenje stavaka koje svi, uključujući vijeće, smatraju prioritetima. Ako su to prioriteti, onda ih treba adekvatno financirati, jer u suprotnome to nema smisla. Dakle, trebamo premostiti taj jaz. I još nešto što je važno za obzor i kozme. tu je potrebno odrediti dostatan iznos. Sva tu imamo mala i srednja poduzeća, uvijek govorimo kako njima treba pružiti podršku, kako, bi oni, kako je važna digitalizacija poduzeća, kako se moraju prilagoditi novim propisima, e, zaposliti ljude kako, mora biti, kako poduzeća moraju biti spremna na promjene u budućnosti. Dakle, svi to kažu, ali što je s novcem, trebamo onda osigurati dostatna sredstva. Mislim da to sada nije slučaj. Dakle, moramo se držati, ja mislim, prvotnih prijedloga e, i moramo se tu doista ukopati i inzistirati na tome. A zatim, što se tiče agencija. Neke, nekima od agencija treba pojačati resurse, ljudske resurse, e, primjerice ACER, toj agenciji potrebno je dati e, veće kompetencije, ali i više osoblja kako bi ta agencija mogla izvršavati te sve nove zadaće. Međutim, postoje neke druge agencije kojima možda nije potrebno osigurati više osoblja. Dakle, nekima to treba, nekima ne. Stoga treba napraviti razliku između agencija, a ne jednostavno imati tako e, paušalan pristup. Imamo ambicije, ali one trebaju biti podržane sa e, dovoljno novca. Hvala, gospodin Tenant. Hvala. Prvo, trebamo razmotriti činjenicu da vijeće želi troškove, a e, mi želimo više novca. Ovaj odbor nije pokušao biti uopće fiskalno odgovoran, niječemo stvarnost i ne želimo sami rezati svoj proračun, e, a moramo znati da Velika Britanija odlazi. Tražite 470 milijuna dodatnih eura i želite dodatno financiranje za obzor 2020. I to se samo traži u ovom odboru, a što je tek sa ostalima. Međutim, vaši građani, a ne moji, snosit će te troškove. Ako želite da vas se uopće imalo ozbiljno shvati, onda morate se suočiti sa stvarnošću. Hvala. Okay, thank you. Uh, Hvala, gospođo Karvaja. Hvala vam. Mi u potpunosti podržavamo vaš rad na nacrtu mišljenja. Dakle, podupiremo da se da ne bude rezova, jer je ovdje riječ o gospodarskom prosperitetu i blagostanju naših građana. Želim reći tri stvari. Prvo, rekli ste da kada je riječ o obzoru 2020. Došlo je, došao je velik broj prijava, dakle tu je ogromna potražnja za tim programom i to je pogotovo istina za neke države članice koje imaju, koje snažno sudjeluju u obzoru 2020. Isto vrijedi i za kozme. Također, treba iskoristiti sve dostupne fleksibilnosti u mišljenju ste napisali da treba ponovno iskoristiti opozvana sredstva za istraživačke projekte. Važno je dakle da upravo tu mogućnost e, iskoristimo kao i čiste tehnologije i ICT. Sve to će biti e, ključno za budućnost Europe. Hvala vam na radu i imate našu podršku. Hvala. Gospodin Gergiju je zadnji govornik. Hvala vam. Što se tiče kluba zastupnika GUE, mi ćemo podnijeti različite, razne amandmane kako bi se novac e, dobro distribuirao i ispunio potrebe društva. Želimo da se pomogne industriji, pogotovo onim državama članicama koje je pogodila kriza, to uključuje i moju zemlju Cipar. Što se nas tiče, povećati ulaganja u obrambenu industriju znači da će doći do povećane militarizacije Europe, a to nije dobra stvar. Stoga ćemo podnijeti amandmane kada je riječ o 55 milijuna eura koji bi trebali ići obrambenoj industriji, zatim je tu program Kozme i Obzor 2020. Želimo da se dobro podrži mala i srednja poduzeća. Želimo povećati iznos za mala i srednja poduzeća kako bi ona dobila podršku, a kada je riječ i o istraživanju i razvoju, želimo stvoriti nova pristojna radna mjesta. Također, podnijet ćemo amandmane da se povećaju sredstva kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. I još nešto. Imamo jedan važan amandman. To je zajednički amandman nas i još nekoliko klubova. Želimo da se uspostavi pilot program za borbu protiv raka. Tisuće i tisuće djeca umire svake godine od raka u Europi i na nama je da nešto poduzmemo i da suzbijemo taj problem na program koji predlažemo proučavao bi nove tehnologije jer želimo na kraju krajeva poboljšati e, dijagnozu raka i također razviti nova učinkovita liječenja. Hvala. Hvala. Želi li se još netko javiti za riječ? Pozvala bih e, komisiju, ali čini se da tu nema nikoga iz komisije. Što reći? manje više svi e, se slažemo. Mislim da ste istaknuli puno stvari koje vrijedi popratiti. Naravno, predsjednica komisije je spomenula fond za pravednu tranziciju. Vijeće se još nije složilo. Bilo bi dobro da imamo E, nov novac, a ne da se režu postojeći programi, da se režu sredstva za postojeće programe. Dakle, zajedno se možemo složiti oko toga i dobiti što je više moguće od vijeća da pristanu na e, ono što smo predložili. Također što se tiče agencija, e, vi ste zapravo rekli svi istu stvar kada se prenose novi odgovornosti, kada se daju nove odgovornosti agencijama, onda treba im dati i više proračunskih sredstava. Pohvalili ste fleksibilnost, e, sve su to jako dobre ideje i radujemo se vašim amandmanima. Podsjećam vas, rok za podnošenje proračunskih amandmana je sutra i isto tako za ostale amandmane imate rok u rujnu. Glasovanje će se održati 3. rujna. Glasovanje i o proračunskim amandmanima će se dakle održati 3. rujna. Dakle, proračunski amandmani. O njima glasujemo 3. rujna, zato je rok za podnošenje tih amandmana sutra. A što se tiče preostalih amandmana, njih možete podnijeti do 5. rujna i još nismo predvidjeli kada ćemo glasovati o tim preostalim amandmanima. Vjerojatno 24. 25. rujna. To ću najaviti na sljedećem sastanku. Dobro, hvala. Time zaključujemo ovu točku na dnevnom redu i sada možemo pozvati našeg gosta. Gospodin Alberto Potočnik, direktor Agencija za suradnju energetskih regulatora, agencije ACER. so uh, welcome, director Dobrodošli, e, direktore. Sada smo na početku novog e, saziva parlamenta i željeli smo na dnevni red uključiti izlaganja naših agencija. Mi naravno cijenimo vašu agenciju i stoga smo smatrali da bi bilo dobro da održite kratko izlaganje da nam kažete nešto o vašoj agenciji i o tome kakvo je trenutačno stanje stvari. I naravno možete govoriti o svim ostalim pitanjima koja su za vas e, bitna. Imate riječ. A kolege, vi poslije možete postaviti pitanja. Hvala vam. Uvaženi e, zastupnici odbora ITRE, velika mi je čast što vam se danas mogu obratiti na početku saziva vašeg parlamenta. Zahvalan sam i na onome što sam e, čuo. Pružili ste, pružate veliku podršku agenciji. Jer ponekad smo pomalo zbunjeni. Dodjeljuju nam dodatne zadatke i odgovornosti. I počešćeni smo time, ali istovremeno naši resursi se ne, ne povećavaju i mi se doista trudimo kako bismo djelovali u skladu s mandatom o kojem ću govoriti poslije. Dobili ste materijale, neću sada govoriti o, o svemu tome, to je više za vašu informaciju. Ali tu su i neka pitanja koja neću obraditi u prezentaciji, se njima se možemo pozabaviti u, tijekom rasprave. Dakle, agencija je uspostavljena u okviru trećeg energetskog paketa kada je uspostavljena nova institucija za regulatornu stranu i za stranu sustava. Dakle, te bilo je potrebno uspostaviti nova tijela na europskoj razini. Ja ću sada govoriti o ulozi agencije do, do, sada, i kako se ona mijenja, kako će se promijeniti nakon što na snagu stupi ovaj paket čiste energije. Također ću govoriti o tome kako možemo, kakvi su naši rezultati i o e, izazovima. Agencija je uspostavljena 2011. i osnovana je kako bi podržala finalizaciju jedinstvenog tržišta. Energetska unija se također polako e, osmišljava i stoga naše mjere podupiru energetsku uniju u tri pogleda. Market, e, integracija tržišta, razvoj infrastrukture i nadzor tržišta. To je važno za europsko gospoda, gospodarstvo i za sigurnost opskrbe energijom. Jer kao što znate, dobro razvijena infrastruktura i integracija tržišta pomažu sigurnosti opskrbe, a tu je i nadzor tržišta. Taj zadatak agencija je dobila nakon što je osnovana, ali taj zadatak je sve važniji. Energijom se treba trgovati u skladu sa načelom transparentnosti i integriteta. Agencija djeluje tako da izdaje mišljenja i preporuke nacionalnim regulatornim tijelima, operatorima transmisijskog sustava i europskim mrežama i institucijama. Do sada smo bili odgovorni za donošenje odluka samo u specifičnim slučajevima. Dakle, kada, bi nacional, kada nacionalna regulatorna tijela sama ne bi mogla donijeti odluku ili se ne bi mogla složiti, onda bi odgovornost prenijela na agenciju. Ovdje imate popis, detaljan popis, koji nije istrpan, već samo detaljan. Tu su navedeni svi naši zadaci u ova tri područja koje sam spomenuo. Neću prolaziti kroz eh, sve zadatke, mogu o njima nešto reći poslije. Spomenut ću tek jedan aspekt, a to je praćenje tržišta. To je jedan od glavnih zadataka agencije. Prethodno smo se više bavili razvojem tržišta, a sada se bavimo integracijom mrežnih kodova koji se odnose na funkcioniranje energetskih mreža i sustava. Putem aktivnosti praćenja tržišta mi svake godine objavljujemo izvješće koje onda izlažemo pred ovim e, odborom. Dakle, mi putem tih aktivnosti točno e, vidimo što funkcionira, što ne funkcionira na tržištu. I sada ću dvije, tri minute govoriti o rezultatima tih aktivnosti kada je riječ o praćenju tržišta kako biste dobili osjećaj i vidjeli koji je naš cilj. Dakle, kada je riječ o unutarnjem tržištu, sada imamo gotovo potpunjeno tržište, imamo dva područja na kojem, gdje se neometano trguje ehm, energijom. Dakle, imamo plavo područje i drugo područje koje obuhvaća srednju i istočnu Europu. To obuhvaća češko Slovačku i Rumunjsku. S obzirom da smo spojili ta tržišta, to je poboljšalo učinkovitost korištenja prekograničnih e, interkonekcija. Ako pogledate ovaj grafikon, vidite kakva je procijenjena razina učinkovitosti kada je riječ o interkonekcijama, prekograničnim interkonekcijama od 2012. do 2014. učinkovitost se povećala sa 60% na 85%. I to znači da europski građani e, imaju koristi od toga. Jer na kraju krajeva naš rad je koristan jedino ako to osjete naši građani. Dakle, povezivanje tržišta sada e, proizvodi milijardu eura godišnje. Rad nije dovršen i dalje imamo granice na kojima e, električna energija ide u, u krivom smjeru i to znači da dolazi do gubitka od otprilike 200-250 milijuna eura godišnje. Dakle, dovršenje internog energetskog tržišta i povezivanje tržišta je važno kako bismo e, kako bi naši potrošači bili još zadovoljniji. Također treba poboljšati i druge stvari. A sada ću prijeći na aspekt na kojemu agencija radi 3 za 4 godine otkad smo još prvi put opazili da postoji problem 2015. 2016. izdali smo preporuku i komisija je prihvatila našu preporuku. Do sada sam govorio o korištenju interkonektora, o kapacitetu, a sada ću govoriti o tome koliko je kapaciteta dostupno na tržištu. Po našoj procjeni puno više kapaciteta bi moglo biti dostupno za prekogranične interkonektore i to na siguran način. Dakle, kapacitet bi se mogao povećati na, na, sigurni način. Kapacitet bi se mogao udvostručiti, a i dalje bi se očuvala sigurnost sustava. Kao što sam rekao, na tome radimo. Komisija je objavila prijedlog i naš rad se dovezao na taj prijedlog komisije. Kao što znate, parlament i vijeće su pregovarali, sada imamo onaj cilj od 70%. Dakle, građani, potrošači osjećaju koristi, spomenuo sam onih milijardu eura, ali postoje i druge prednosti. Dakle, treba još toga napraviti, još puno toga. Ako dovršimo proces integracije tržišta, riješit ćemo problem kapaciteta, dostupnog kapaciteta. U tom slučaju možemo čak svake godine ostvariti 10 e, milijardi eura. Što se tiče plina, tu je stvaren velik napredak. U pogledu smanjenja e, troškova ove dvije karte to je usporeda situacije iz 2012. i 2017. 17. žuto područje jest ono gdje su troškovi najsličniji, najkonkurentnijim troškovima u Europi, to je u Nizozemskoj, a svjetlo plava područje na karti su 2 do 3 eura po megawatt satu. Kao što vidite, žuto područje se širi, što znači da dolazi do veće integracije tržišta, a europski potrošači mogu imati koristi od sličnih cijena, kao, dakle imati slične cijene kao one na najkonkurentnijim tržištima. Dakle, europska energetska politika treba promicati integraciju tržišta i jer će se to na kraju krajeva isplatiti. Plin nije jeftiniji, ako je bliži izvoru, već je jeftiniji ako je bliži konkurentnom tržištu. Eto, to je još jedna pouka koju treba izvući. Sada ću se vratiti na agenciju. Spomenuo sam odluke. Ima, postoji broj područja za koje smo donijeli odluke. Možete dakle, od dna čitati ovaj slajd. Kad, kad se nacionalna regulatorna tijela ne mogu dogovoriti, ili kad, ili kad zajednički odluče da mi donesemo odluku. Tada dakle mi pripremamo odluke. Odluke se Donijeli smo odluku o uvjetima metodologije i o detaljnim pravilima implementacije. Do sada smo donijeli više od 15 odluka. Trebali bismo donijeti 20 odluka do početka sljedeće godine. I mi smo obično zaduženi za najkompleksnije, najspornije odluke. Također smo donijeli broj drugih odluka, ali kao što sam rekao, njima se mogu posvetiti poslije. I posljednje područje o kojem ću govoriti prije paketa čiste energije, to je REMIT, uredba Europske unije koja agenciji, našoj agenciji povjerava jedan novi zadatak bez presedana, a riječ je o transakcijama, o veleprodajnom tržištu energije, gledaju se pojedine transakcije. Dakle, mi, mi primamo zapis svih transakcija za trgovanje i identificirali smo uzorke koji su, koji su zapravo pokazatelji anomalija i onda smo razvili i uveli automatizirani sustav koji analizira sve brojeve, dakle sve te zapisnike koje nam dolaze kako bi se otkrile anomalije, sumnjive transakcije. Anomalije ne moraju, nisu nužno nezakonite, već su jednostavno neobične i voljeli bismo okupiti tim. Imamo jedan mali tim u Ljubljani koji se bavi tim anomalijama da vidi jesu li te anomalije i sumnjive. Dat ću vam nekoliko brojčanih pokazatelja. Dobivamo oko 3 milijuna zapisnika transakcija svakog dana, oko 70 80 milijuna mjesečno. Naš sustav detektira 10 do 12 tisuća anomalija svakog mjeseca. U ovom trenutku možemo analizirati tek 10% od toga. Tim u Ljubljani jednostavno nema kapaciteta. Želimo dakle uspostaviti prioritete, da znamo kojim anomalijama treba posvetiti pozornost, ali za sada 90% svih anomalija se ne analizira. Od tih 1000 do 1200 anomalija mjesečno, koje analiziramo, koje provjeravamo, da vidimo ili nešto s njima nije u redu. 60 do 80 e, idu u proces notifikacije, dakle nacionalna regulatorna tijela budu obaviještena o tim anomalijama kako bi onda mogla provesti istragu. Ovdje imate popis predmeta. Nacionalna regulatorna tijela su zaključila ove predmete. Primjerice najpoznatiji jest onaj od prošle godine sada prolazi kroz proces žalbe, tu je došlo do navodne manipulacije tržištom, što je zaključio francuski regulator, dakle riječ je o tržištu plina i kazna koja je dosuđena je bila 5 milijuna eura. A sada paket čiste energije, mislim da znate kakva su tu zaduženja agencije, jer ste zapravo vi nama da dodijelili te odgovornosti. To su dodatne zadaće, dodatne odgovornosti koje se odnose na kritična područja za interno tržište, za jedinstveno tržište. Riječ je o pripremljenosti na rizik, o prekograničnom sudjelovanju u tržištima kapaciteta. Ugodno smo bili iznenađeni što ste nam dodijelili tu dužnost i mislim da možemo ispuniti tu svoju zadaću. Također smo dobili i dodatne odgovornosti nadzora za niz europskih entiteta kao što su ENSCO, regionalni koordinacijski centri i tako dalje. The challenge, the main challenge is that... Glavni izazov u tome što e, je veliki dio, e, za veliki dio tih glavnih odgovornosti imamo rok u narednim mjesecima. Do sad smo za ovu godinu dobili samo osam dodatnih ljudi koji će se baviti tim paketom čiste energije. mi smo imali prijedlog od 28 privremenih agenata, što se temeljilo na jednom bottom-up pristupu i na benchmarkingu. Nadamo se da ćemo to sada uspjeti napraviti, ali Kažem, to nam je poprilično opterećenje jer istovremeno imamo i uobičajeno poslovanje. No dobro, da nastavim s resursima. E, nedavno sam trebao napisati jedan kraći članak o iskustvu agencije i trebao sam, sam zapravo napisati par riječi o izazovima s kojima se mi susrećemo i zapravo tri izazova. E, ja sam i našao samo tri, a to su resursi, resursi i resursi. Ovdje na ovom slajdu vidite e, što smo tražili, a što nam je odobreno. Kao što sam rekao, otprilike e, nam fali trećina zaposlenika. Prije intervencije parlamenta nema previše izgleda za 2020. jer prema prijedlogu komisije i dalje će nam nedostajati 40 ljudi. Nadalje, malo smo bili razočarani financijskom izjavom e, koja nije bila ponovno otvorena e, nakon što su zatvoreni e, pregovori. Što je zanimljivo, od agencije se tražilo da pomogne nacionalnim regulatornim tijelima u područjima eh, koje spada u naše ovlasti, a to su istrage. Pa smo ih mi pitali na nacionalne regulatore što im treba i oni su naravno sastavili jedan eh, eh, dugačak popis uz besplatan ručak. Uglavnom, na kraju smo došli do 20 dodatnih ljudi koji su nam potrebni. Sve u svemu, jako smo počašćeni što je agenciji dotinjena dodatna odgovornost, naročito u ovim ključnim područjima e, u okviru ovog e, paketa čiste energije. Međutim, ako se nešto ne promijeni, najvjerojatnije nećemo to sve moći napraviti. Osim toga, nemamo dovoljno sredstava e, zbog provedbe remita, imamo dakle to taj automatski probir, imamo platformu koja se treba održavati. Prema postojećem prijedlogu e, on se zapravo temelji na nekim procjenama iz 2016. A u međuvremenu smo utrostručili naše transakcije. Prema tome, prema našim procjenama e, nedostaje nam 4 milijuna u odnosu na ono što predlaže komisija. Što nije možda puno novca, ali s obzirom na to da je riječ o Uniji, nama puno znači. I na kraju, vezano za VFO, vidite koji je proračun, tu imamo 13 milijuna godišnje, što je, ja mislim, čak i manje od onog što komisija predlaže za sljedeću godinu. Tako da se tu postaja zaista pitanje preživljavanja sljedeće godine. Istina je da agencija u okviru ovog prijedloga ima mogućnost e, naplate nekakvih naknada e, i stoga je nesumnjivo da ćemo uvesti naplatu naknada u sljedećoj godini jer će nam to biti trik kojima ćemo se poslužiti da bismo preživjeli. Nadam se da će komisija i regulatori dotad usvojiti sve što je potrebno kako bismo mogli naplaćivati te naknade. Hvala vam lijepa na pažnji i ako imate pitanja tu sam. Uh, Hvala, mi, hvala vam lijepa, ovo je bilo jako zanimljivo izlaganje koje nam je dalo jedan e, uvid u, posao koji radite. E, I zapravo sam shvatila e, kojim se aktivnostima bavite. Razgovarali smo o proračunu ranije i članovi ovog odbora shvatili su kako je vrlo važno da agencije općenito imaju odgovarajući proračun i vaša se agencija konkretno spominjala. To će biti izraženo u, našem intra odboru, odnosno u mišljenju našeg odbora o proračunu. Evo, javlja li se itko za riječ? Gospođa Karvaljo. Thank you, Chair. Uh, first, I would like uh, to thank your presentation. Uh, uh, very good and... Hvala vam lijepa na izlaganjima. Mislim da je rad agencije vrlo važan za ovaj energetski paket. Odgovornosti agencije povećavaju se od samog e, početka, naročito sada s paketom čiste energije. Dakle, sada s ovim paketom dobivate e, jedno veliko povećanje ovlasti. Kao što ste sami rekli, ograničeni ste resursima i financijski i kadrovski i situacija se neće promijeniti da pače najvjerojatnije će se pogoršati u narednom financijskom e, razdoblju od 21. do 27. godine. Dakle, od 2021. do 2027. Stoga bih vas nešto pitala kao jednog menadžera, odnosno direktora koji ima iskustvo e, u, u, vođenju ove organizacije. Što ćete ako se stvari ne promjene? Što kanite učiniti? Drugo, recite nam nešto više o praćenju tržišta. I još me jedna stvar zanima, e, a to je još jedna ovlast agencije koja se nije previše razvila. Dakle, zanima me što je sa infrastrukturnim razvojem. Vaša agencija nedavno objavila izvješće o stanju e, različitih projekata, interkonekcija i projekata od zajedničkog interesa – koliko se da iščitati, dolazi do odgađanja, do odgoda i kašnjenja. To nam je zanimljivo, ali istovremeno tek kako imate interkonekcije možete imati u potpunosti integrirano tržište, što je iznimno važno, kao što ste sami rekli, za potrošače, ali i za konkurentnost Europe. Stoga vas molim da nam kažete koje su glavne poteškoće Evo ja sam uzela e, primjer e, interkonekcije, odnosno međupovezanosti između Španjolske i Francuske, odnosno Španjolske i Portugala. E, dakle, prema vašem izvještaju taj dio ih se odvio na vrijeme. Međutim, s obzirom na to da taj projekt tako dugo traje i da uvijek postoje poteškoće, pitam se zašto stalno imamo poteškoće u nečem što je tako logično i tako važno za energetiku i za unutarnje tržište. Hvala. Hvala vama, gospođa Nibler. Hvala gospođo predsjedateljice, cijenjene kolege, cijenjene kolegice. E, prvo želim zahvaliti gospodinu Potočniku na ovom uvodnom izlaganju. Hvala vam što ste nam predstavili agenciju ACER i što ste također ukazali na to kako e, će, koji su izazovi za agenciju s obzirom na ove e, pakete čiste energije. Ono što je važno jeste sada uzeti u obzir i sva ona uska grla kada govorimo o financijama, jer kada ćemo govoriti o proračunu, svakako to trebamo uzeti u obzir. Dva pitanja. Prvo pitanje odnosi se na nove e, zahtjeve u okviru paketa za čistu energiju, a drugo pitanje tiče se e, zapravo ovog e, koliko su izgrađene distribucijske mreže, koliko toga i zapravo planira već vaša agencija. Potom izgradnja infrastrukture, gospođa Kavalo se već osvrnula na tu temu, no možda biste mogli reći nešto konkretnije o tome i o vašem radu prethodnih mjeseci. Imali smo raspravu o izgradnji e, plinovoda, ali koliko ste vi uključeni u to, mislim da ste u travnju donijeli odluku, ali kada donosite odluke po kojim kriterijima to činite? Imate li možda kriterije koji su više e, se odnose na gospodarstvo ili zapravo po kojim, kriterijima se vodite kada donosite odluke ovako e, koje imaju tako daleko sežne posljedice? Hvala. Thank you very much. E, Madame Dava Hvala vam lijepa, Dava Bajeva. Hvala vam lijepa ravnatelj na izlaganju. Evo iz vašeg izlaganja vidjeli smo jako puno koristi i zapravo naš odbor u to uopće ne sumnja. Ali ono što istovremeno vidim je da postoji jako puno izazova u smislu stalnog problema nedostatka kadrova i neodgovarajuće ne, količine financijskih sredstava. Ajde recimo da e, predložimo amandmane i da uspijemo da proguramo sve amandmane e, kako bi se povećali e, financijska resursi. Pitanje je da li biste u tim slučajevima uspjeli naći kvalificiran kadar na vrijeme. Drugo, kad govorite o naknadama, Čini mi se da one čak ni e, srednjoročno ne bi e, osigurale krpanje te rupe koja, bi, koja, koja zapravo već postoji. Dakle, mislite što, da bi to riješilo problem dugoročno? Hvala. Hvala vama. Gospođa von Kaman, pobedal. I s moje strane jedno veliko hvala mogu se nadovezati na ono što je gospođa Nibler e, rekla. Meni su tri točke važne. Kao prvo, e, spomenuli ste da e, s jačanjem konektiv, poveća, povezivanjem će doći do smanjenja troškova po glavi stanovnika u Europi to je dobro, međutim još uvijek tu razlikujemo tri kategorije. E, međutim, kada govorimo o tome, ono što me zanima jeste kako napreduje izgradnja infrastrukture, odnosno kako izgledaju ugovori, primjerice ugovori za e, sjeverni tok 1-2, dakle koliko se tu uze napredovalo, odnosno koliko su tu uznapretovali ugovori koji su često bilateralni ugovori. Potom kako vi gledate na odluku arbitraž, štolkomskog arbitražnog suda, e, odluku prema kojoj je zapravo Rusija, tako je treba ovdje regu, e, izgubila u cijelom zboru, ali Rusija zapravo ne poduzima ništa, nego i nadalje vrši pritisak na Ukrajinu. Međutim, to uopće nije u interesu nas kao europljana. Ono što mene zanima jeste jeste li vi uključeni u, u taj postupak, jer ono što ovdje dolazi je do jednog uskog grla kada je riječ o energetskoj opskrbi Ukrajine i to se neće moći riješiti ovom ponudom reverse flow. Dakle, mi to je problem s kojim se trebamo pozabaviti. I treće, ovdje ste govorili o upozorenjima nekih 60 do 80 mjesečno. Imali tu nekakav, nešto što se tu može primijetiti, da tu postoji nekakva struktura iza toga. Jesu li to zapravo možda samo slučajna upozorenja ili se iza toga možda ipak krije nešto drugo. Hvala. Hvala. Da li se još netko javlja za riječ? Onda, ako ne, e, vraćam riječ gospodinu Potočniku. Hvala vam lijepa na ovim zanimljivim pitanjima. Zapravo sam se nadala da ću se moći vratiti na neka e, tekuća pitanja s kojima smo se bavili. Nastojat ću odgovoriti redoslijedom kojima ste postavili pitanja. Dakle, infrastrukturni razvoj. Da, jako puno našeg rada ticao se e, infrastrukturnog razvoja. Postoje neke opće aktivnosti. Na primjer, agencija daje mišljenje o desetogodišnjem planu razvoja koji e, priprema e, Europska transmisijska agencija. Isto tako se bavimo zajedničkim pitanjima koje se tiču e, konzistentnosti u odabiru kriterija i cost-benefit analize. Dakle, prije nego što tu listu usvoje države članice, mi dajemo svoje mišljenje o tome je li se isti pristup koristio u različitim dijelovima Europe. Eto, to su neke opće odgovornosti, opće E, naše zadaće. Također, dali smo mišljenje o e, interkonekciji između Litve i Poljske i e, da bismo alocirali trošak između različitih zemalja. Kad nacionalna regulatorna tijela sama ne mogu postići razgovor, dogovor, onda mi dajemo neko mišljenje. I to, je, to su zadaće koje radimo E, i ispunjavamo svake godine. Nedavno smo e, donijeli jednu odluku, mislim da ste vi rekli da je tu riječ o odluci između e, interkolekciji između Mađarske i tu se zapravo radi o jednom malom neslaganju. Tu je bilo jako puno nesporazuma, zato to sad govorim jer je pokrenut poslije i žalbeni postupak. Naša odluka nije o tome je li treba izgraditi tu infrastrukturu, niti je li to ekonomski isplativo, već samo o parametrima za provedbu e, e, testa tržišta, tržišnog testa. Dakle, e, sve ostalo je već uređeno uredbom. Uredba propisuje da se treba provoditi tržišni test i da treba napraviti ostale korake. Ako dođe do nesporazuma, eh, onda se on nama upućuje, a eh, ovaj put eh, se to neslaganje ticalo upravo parametara za tržišni test. Ostalo, kažem, pokriva uredba. Eto, to sam htio pojasniti. Zatim, postavilo se pitanje jesu li postojeći sustavi adekvatni? Mi dajemo svoje mišljenje o PCA-ima, o, e, napretku projektima od zajedničkog interesa. Oko 50% e, projekata su u kašnjenju. U zadnjih nekoliko godina je došlo do poboljšanja, ali ne do znatnog poboljšanja i dalje postoje kašnjenja. Većina E, tih projekata kasni u fazi izdavanja dozvola. To je e, i pokušano riješiti ovom desetogodišnjom uredbom odnosno urediti tako da na kraju e, ukupno ne bi trebalo proteći više od 3,5 godine prije što se iza dozvola. I sad bismo trebali vidjeti e, nekakve koristi od toga jer e, je uredba na snazi već preko tri godine. Međutim, ne vidimo da dolazi do, do takvog uređenja tržišta, barem ne u podacima kojima mi raspolažemo. Dakle, mi ne vidimo znatnu promjenu u toj fazi razvojnih projekata. Međutim, u tih 50%. Međutim, u, drugoj, u drugih 50% stvari dobro stoje, što je dobro. Nadalje, popis projekata od zajedničkog interesa e, ne znači nužno da se su to sve projekti koji se trebaju razviti. Neki su glavni projekti, a neki su zamjenski. Dakle, činjenica da neki projekt ne napreduje na vrijeme je nešto što je sasvim zaočekivati. Nadamo se da ćemo e, u sljedećoj fazi, a to će biti kasnije tijekom ove godine, da će e, tijelo koje donosi odluke koristiti naše izvještaje da zaista vidi e, koji projekti ne napreduju, pa će onda dva put promisliti hoće li ih predložiti kao PCA projekte ili ne. Što se tiče naše odgovornosti vis a operatora mreže i sistemskih operatora, Gledajte, za njih su nadležna nacionalna regulatorna tijela na nacionalnoj razini. Gdje je tu došlo do nesrazmjera? U regulatornom nadzoru ensos i njihovih partnera. Zašto kažem djelomično? Zato što nacionalna regulatorna tijela i agencije imaju nadzor premda je taj proces dosta kompliciran. Idealno bismo taj proces mogli sagledati kao onaj koji postoje na nacionalnoj razini, gdje je nacionalno regulatorno tijelo nadležno za izdavanje odluka nacionalnim e, sustavima, e, odnosno operaterima e, za prijenos. Međutim, Kažem, na kraju je dobro, ako ništa drugo, da imamo mogućnost izdavanja zabrane operateru. Onda je posljedno pitanje, da li bi su naši e, kadrove da imamo financijska sredstva? Pa čujte, dosta smo imali dosta sreće. Vidjeli ste da mi nismo velika agencija, dosta smo uspjevali naći kvalitetne ljude. E, oni koji su zainteresirani za energetski sektor, agencija je zaista idealno, idealan e, poslodavac. Bilo da vas zanima e, električna energija, plin ili nešto drugo iz energetike. Dakle, ja radim sa mnogim vrlo strastvenim kolegama i kažem, trenutačno nas nema mnogo, ali budemo li mogli zaposliti više ljudi, moći ćemo. Dakle, naći ćemo ih. E, naravno, više ljudi, e, oprostite, više novca ne, znači nužno da ćemo imati e, više ljudi. Pitali ste mi koji je moj plan kao direktora. Trenutačno mi je plan da naprosto uvedem te naknade jer nemam drugog izlaza Jel? Jedino što mogu jest ili ne napraviti svoj posao ili računati na naknade, na prihod od naknade Tako da sad radimo sa dgnr kako bismo po mogućnosti već sljedeće godine uh, uveli te naknade. Najvjerojatnije će to biti tek 2021. S, će, s naknadama ćemo riješiti uh, neke stvari uh, koje radimo sukladno remitu. Međutim, morat ćemo e, to i dalje rješavati. U godinu dana stupa na snagu komisija treba napraviti procjenu resursa agencije. Ono što mene zabrinjava je da ćemo do završetka te procjene, da će komisija odlučiti što će s tim rezultatima procjene, da će onda proces ići u godišnji proračunski postupak i, i da zapravo nam je <laughs> naj ranija mogućnost da nešto promijenimo 2020, 2022. ili 2023. Tako da zaista zbog toga na, e, želim da sljedeće godine prikupimo ta dodatna sredstva e, naknadama. Ako se VFO ne promjeni u odnosu na ovaj prijedlog koji nam je sad dala komisija, morat ćemo uvesti naknade. Mislim da će to i tržišni sudionici prihvatiti, jer kad smo počeli s radom na remitu i kad smo počeli davati podatke, neki su nas tad pitali već koliko vam dugujemo, što trebamo platiti i mi smo rekli da ne trebaju, na što su oni zaista bili iznenađeni, a za neke druge stvari moraju. Tako da su zaista e, gotovo svi tržni sudionici spremni platiti nešto i očekuju da bi tako što trebalo platiti. To bi onako došlo iz njihovog proračuna, ali kažem, e, taj iznos nakon neće biti veliki. Nadam se da ćete mi oprostiti ako sada neću ulaziti u detalje kada je riječ e, o odnosima sa zemljama za koje e, agencija nema nikakav mandat. Dakle, ako govorimo o Sjevernom toku 2, ako govorimo o Ukrajini, tu bi te predao riječ rado o komisiji. Dakle, mi imamo, kada govorimo o Eh, Ukrajini i Sjevernom eh, toku dva, Tu imamo zapravo opskrbu, sada moguću opskrbu i sa zapada, nešto što prije deset godina nismo imali i imamo zapravo opskrbu koja je moguća u oba smjera. To ne pridonose samo osiguranju ili sigurnoj opskrbi energentima u Europskoj uniji, nego također i drugdje. I to je zapravo rezultat koji je opipljiv i za naše građane. Potom što se tiče ovih upozorenja. Kao što sam rekao, u ovom trenutku možemo napraviti screening nekih 10% anomalija koje sustav automatski generira. E, moramo ih prvo pri, pri, e, postaviti prioritete vezano na njihovu učestalost i učinak. E, primjerice, ako imamo incident, odnosno upozorenje koje nema veliki učinak, onda kao stavljamo privremeno po strane, ali ako je riječ o nečemu što može imati značajan učinak na tržište, onda to obilježavamo kao prioritet. Dakle, evo to je screening kakav trenutačno imamo. Uvijek, e, netko je rekao, uvijek tražite veće resurse, veće financijska sredstva, a ipak postižete rezultate i za manje. Da, <clears throat> mi uvijek kažemo da zapravo tu želimo postići više, primjerice 10% više, ali ne kažemo uvijek točno gdje, ali uzmemo primjerice trgovinu. E sada, kada je došao ovaj novi paket čiste energije, mislim da će tu zapravo postati što sve radimo jer imamo izvješće o primjerima dobre prakse koje mora biti pripremljeno u roku od dva mjeseca. Mi ćemo pokušati e, to učiniti što je prije moguće, međutim sa raspoloživim rezultima to će biti teško, ali pokušat ćemo napraviti izvješće s primjerima dobre prakse. Kupit ćemo podatke iz zemalja članica i pripremiti e, na temelju toga izvješće o primjerima primjerima dobre prakse u Europi. To, da će to možda naš, rad biti nešto vidljiviji. Do sada smo mm, bili ovako malo nevidljivi i možda manje vidljivi od onoga koliko bismo to htjeli. Stoga hvala vama. Ah, zahvaljujem i predsjedajice koja je rekla da Europska unija uvijek podržava agenciju. E, to je zapravo vrlo ohrabrujuće i za nas jer često se pitamo zašto smo u tako teškoj situaciji. Hvala, hvala vam na vašim izlaganjima, hvala i na odgovorima koje ste nam dali. Dali ste nam zaista dobar uvid u cijeli ovaj paket energetske politike, tržišta i tako dalje u Europi. Ovo je zaista, zaista vrlo, vrlo informativno za mnoge koji su ovdje prisutni. Mi podržavamo rad vaše agencije i vidjet ćemo sada kako uistinu cijenimo vašu inovativnost u rješavanju problema bez dostatnih sredstava. Nadam se da ćemo se uspjeti izboriti za više sredstava za vašu agenciju. E, dakle, evo, ono što sada očekujemo jeste izvješće o primjerima dobre prakse. E, tako da, evo, nadam se da ćemo ga imati do sljedećeg godine. Hvala vam puno. Um, uh, Evo, uh, upravo uh, mi je rečeno da ova prezentacija vam stoji na raspolaganju. Primjerke možete pokupiti na izlazu iz dvorane. Okay, the next item. Sljedeća točka našeg dnevnog reda jeste razmjena gledišta sa komisijom o agenciji ENISA. Europska agencija za sigurnost S nama je gospođa eh, Spanu, direktorica za digitalno društvo i kibersigurnost. Dakle, i gospodin e, Juan Lepasa je predložen za novog izvršnog direktora agencije. Bila je predviđena razmjena gledišta s njime planirano je bilo i saslušanje novog izvršnog direktora, međutim ono je prempačeno na eh, jesen, na rujan, stoga danas imamo razgled mišljenja sa predstavnicom glavne uprave eh, komisije eh, te ćemo govoriti poneprije o ulozi agencije ENISA. Gospođo Spanu, izvolite, imate riječ za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 agencije, a nakon toga uslijedit će dijalog i razmjena gledišta sa zastupnicima. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala vam što ste nas pozvali da vam se pridružimo na ovom sastanku. E, pozdravljam također i nove članove odbora i radujemo se suradnji s, ovim, s vašim odborom po pitanjima kibersigurnosti. To je jedna od fo, glavnih fokusa i prioriteta Europske komisije prethodnih godina, a a to također obuhvaća i Cyber Security Act, jedan od pravnih akata Europske unije u okviru čije pripreme je i ovaj odbor odigrao vrlo važnu ulogu. Dakle, taj e, propis e, je 27. lipnja stupio na snagu i posljednje dvije godine e, je zapravo započela jedna nova era kada govorimo o kibersigurnosti. Time se zapravo revidira mandat agencije ENISA te se također uvodi novi okvir za certificiranje ako dozvolite, počet ću sa kratkom povješću onoga što Enisa e, radi, što je radila do sada, a koje e, promjene je unijelo novo, e, su donijeli novi propisi kako biste zapravo bolje razumjeli o čemu se ovdje rači kako bismo bolje surađivali narednih godina. Povijest Enise zapravo počinje 2004. godine sa uredbom o osnivanju agencije ENISA s ciljem stvaranja jedne decentralizirane agencije koja će pružati podršku zemljama članicama u pitanjima sigurnosti informacija i računalnih sustava. To je bio zaista prvi napor Europske unije da se osnuje neovisna agencija s jednim posebnim sustavom upravljanja e, agencije koji će pružati podršku i e, šireće znanje o e, kibersigurnosti u svim područjima i regijama s obzirom da je riječ o vrlo ažurnom znanju koji se mijenja iz dana u dan. Enisa je imala jednu specifičnost, nešto što nećete pronaći u drugim agencijama. Nije riječ o um, agenciji koja je osnovana na neograničeno vrijeme, nego je osnovana na ograničeno vrijeme, te je dva puta njen mandat produljen 2008. i 2013. godine imamo uredbu koja je mandat Enise produljila na dodatnih sedam godina te prije isteka e, roka zahtjeva se potpuna evaluacija rada agencije ENISA te preispitivanje e, treba li ova agencija e, postati, odnosno djelovati bez vremenskog ograničenja. To znači da će se tu napraviti potpuna evaluacija cjelokupnog rada, a mi smo predložili da mandat ENISA treba biti stalni mandat što e, su bili enisini prvotni zadaci. E, sama misija se zapravo nije promijenila i nadalje je cilj da se pridonose visokoj razini e, e, sigurnosti mreža informacija u Europskoj uniji. Riječ je o vrlo maloj agenciji koja trenutačno ima nekih 80 zaposlenika na puno radno vrijeme. Usko surađuje sa stručnjacima iz zemalja članica, ali također sa industrijom i privatnim sektorom gdje se generira velika velika količina znanja, ali što također ima velik učinak na sigurnost Europe. A kada je riječ o mandatu, to je bio zapravo privremeni, mandat u svrhu postizanja određenih ciljeva i e, sjedište je u to se nije promijenilo. Glavna područja rada proteklih godina bili su pružanje podrške zemljama članicama institucijama Europske unije, znanje i ekspertizu kada je riječ o kibersigurnosti, s tim, potom provođenje studija, e, suradnja sa svim dionicima, pružanje podrške institucijama i zemljama članicama u e, osmišljavanju i provedbi potrebnih politika. Time se tako smo primjerice e, bili sudjelovali u izradi NS e, e, uredbe, te također e, smo sudjelovali u oblikovanju ovog sustava za nošenje s izazovima kibersigurnosti. NISA je ovdje zapravo ima savjetodavnu ulogu ono što je važno jeste zapravo koja je ovdje uloga Enisa. Enisa može biti e, član i mreže za brzi odgovor, ali također i član u skupinama koje e, diskutiraju važna politička pitanja. Nadalje, Enisa e, zapravo, kada je riječ o kapacitetima, dakle tu poruža podružnim članstva u izgradnji kapaciteta na nacionalnoj razini, te u jačanju suradnje diljem Europske unije. Ovo je zapravo možda najinformativniji slajd u cijeloj foliji, jer kaže po čemu je Enisa poznata. Cyber Europe je zapravo um, jedna akcija koja se održava svake dvije godine. To je nešto što je inicirala Enisa, a o time se okupljaju zapravo stručnjaci svih zemalja članica, te se zapravo testiraju, uh, uh, testiraju realne situacije situacije kiber napada i kako odgovoriti na njih. A ovdje time, to je zapravo mjera kojom se uočavaju slabe točke potrebe za izgradnjama kapaciteta. Riječ je o realnim scenarijima e, prekograničnih e, napada, što znači to je nešto prijetnja koja je realna. E, znamo da tu postoje i kibernetički napade koji nisu imali utjecati se na nas, ali važno je znati kako reagirati. Nadalje, mi smo već šest godina zaduženi i za mjesec kibersigurnosti. Dakle, diljem se svijeta. Uvijek se taj e, mjesec obilježava u listopadu i tijekom listopada mi provodimo e, kampanju dizanja svijesti o e, kibersigurnosti. Enisa to koordinira u okviru tog mjeseca. Razmjenjuju se primjeri dobre prakse među zemljama članicama sa institucijama za istraživanje, sa svim dionicima i te za sve ekosustave. Ne samo kad je riječ o industriji, nego također kada je riječ riječ o građanima i studentima, kako ih osvijestiti o rizicima kiber, e, odnosno o rizicima E, kibernetičkih napada. Nadalje, ENISA organizira takozvani Cyber Security Challenge. Riječ je o natječaju za mlade studente diljem Europske unije. Uvijek imamo jedno tematsko težište. ENISA to provodi. Potom, kada je riječ o izgradnji kapaciteta i znanju, ENISA je vrlo dobro poznata diljem svijeta e, upravo po E, vrlo e, detaljnom e, dokumentu koji se izrađuje svake godine, a koji sadrži vrlo važne opise potencijalnih prijetnjih i rizika te od uzvajanja uredbe o emisiji sudjelujemo u mreži e, CESIRTA. Riječ je o mreži koja okuplja sve timove za odgovore u, e, u slučaju e, incidenata diljem Europe. Sve to ostaje u aktualnom mandatu, međutim tu su i novi elementi kao prvo, e, to je jači fokus. Analiza je pokazala, mi smo vrlo mala agencija, ali imamo vrlo detaljne e, opise zadataka kako bismo mogli dobro raditi i imati jasne prioritete. E, sredstva nisu dostatne, kao što vidite na, kao što vidite na slajdu, zahvaljujući odboru ITRE i novoj uredbi došlo je do povećanja poslovanja. Dakle, trenutno imamo 84 zaposlenika, a naredne četiri godine taj brojka se treba povećati na 125 zaposlenika, a to uvjetno ujedno znači da će se naš proračun gotovo udvostručiti sa 11 na 23 milijuna eura godišnje. Potom novi ured pa također predlaže trajni mandat, to znači da nema više tako reći rok trajanja kao što je to bilo do sada. Kad je riječ o upravljačkoj strukturi, ponovno ENISA se razlikuje od drugih agencija. E, mi imamo upravljački odbor koji ima 30 članova, 28 članova, odnosno zastupnika iz svih zemalja članica, te dva predstavnika Europske unije. Upravljački odbor ima vrlo važnu ulogu u agenciji jer odobrava sve odluke koje koje se tiču rada agencije, e, samog programa, programa koji se usvaja na europskoj razini, ali istovremeno on imenuje i izvršne direktove tu je izvršni, također izvršni odbor nešto manje e, tijelo, manje gremi koje je zaduženo za sve izvršne aspekte agencije. Dakle, riječ je o odlukama koje se tiču administracije i proračuna. Potom imamo nacionalne službenike za vezu, to je zapravo riječ o jednoj mreži koja omogućava rasprave o aktualnim politikama na kojima je NISA rade i cyber security akte zapravo propise o, europski propisi o kibersigurnosti e, za također predlažu da ovo postane trajno tijelo. Potom imamo izvršnog direktora koji zapravo vodi agenciju i koji tu ima savjetodavnu skupinu, odnosno dodatno se to zvala zapravo skupi e, stalna savjetodavna e, skupina ili skupina stalnih je predstavnika. Riječ je o osobama koje na prijedlog e, iz, koje imenuje upravni odbor na prijedlog izvršenog direktora. Riječ je o ljudima koji imaju e, potrebno znanje i koji predstavljaju su upoznati sa aspektima raznih biozustava. Nije riječ o institucionalnom tijelu, nego je riječ o gremiju sudionika koji se imenuje na prijedlog izvršnog direktora i koji djeluju po potrebi. I onda ovdje zapravo dalje imamo enistine zaposlenike koji su onda podijeljeni e, po, nižim strukturima. Kada je riječ o imenovanju izvršnog direktora, a to smo te spomenuli danas, e, kratko ću jasniti što je predviđeno u propisima. Zapravo ne, tu se ne razlikuje zapravo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 puno od onoga što smo do sada imali. Izvršnijog direktora imenuje upravljački odbor kao tijelo koje smije imenovati na temelju kratkog popisa kandidata koje je odobrila Europska komisija. Europska komisija na temelju otvorenog transparentnog postupka može e, usvojiti kratak potpis kandidata. Dakle, tu imamo ustavljeni postupak. Za izbor izbornog, izvršnog direktora potrebno je dvotrećinska većina. Bira ga se na pet godina. To je nešto što je utvrđeno novim propisom e, te također tu je sadržano da prije imenovanja izvršnog direktora kandidat e, treba um, održati, e, odnosno potrebne Potrebno je održati saslušanje e, u odboru Europskog parlamenta koja je nadležna za pitanje, odnosno teme rada agencije. Dakle, upravljački odbor e, će nakon saslušanja u Europskom parlamentu nastaviti službeno s imenovanjem izvršnog direktora, e, čiji E, novog izvršnog direktora, dakle aktualni je do 15. ima mandat do 15.10. Nakon 15.10. bilo bi dobro da imamo novog izvršnog direktora i e, na temelju onog e, prijedloga što smo imali, dakle vremenski rokovi su sada bili vrlo kratki, komisija je usvojila kratki popis kandidata u e, svibnju sada je odabreno. Dakle, ako se želi produljiti mandat, to je moguće na i pet godina. Evo, samo da pojasnim. Mi smo morali pričekati zaključenje rasprava o ovom novim propisima za kibersigurnost prije pokretanja cijelog postupka. Jer rasprava o novim propisima naravno obuhvaćala je sve ova pitanja koje se tiču radnog mjesta e, novog, izvršnog direktora. Dakle, tu je tek nakon što su pregovori završeni, raspisan je natječaj za e, mjesto izvršnog direktora i onda tek nakon što je e, su novi propisi usvojeni, mogli bismo mogli smo nastaviti sa celokupnim postupkom kako je to sada predviđeno. Koji su novi zadaci ENISE, kako je to sada na, snazi od 27. lipnja pa nadalje. Kada govorimo o razvoju i provedbi politika, to je nešto čime se ENISA bavi od samog početka. Međutim, ono što se promijenilo jest da e, su novi propise, novi pravni akti proširili područje rada nise. E, dakle, tu su sve ove uredbe donijele su nešto novo, tu je dodatne elemente. Ono, ono što sada imamo jeste i provedba e, provedbu novih uredbi, novih uredbi i novih propisa u zemljama članicama pripreme potrebnih materijala te također priprema godišnjeg izvješća o provedbi e, legal, e, pravnog okvira za kibersigurnost. Kada govorimo o izgradnji kapaciteta, ENISA je zadužena za pružanje podrške zemljama članicama i europskim institucijama u jačanju njihovih kapaciteta, potiče razmjenu informacija među sektorima, a na temelju propisa o kibersigurnosti također je zadužena za razvijanje novog sustava za odkarivanje e, slabih točaka. Dakle, to je nešto što je novo. E, time se zapravo traži da se ovdje biti uspostavi nova politika koja će jačati kulturu razmjene informacija, a što je naravno važno za jačanje kapaciteta u kibersigurnosti, te nadalje također pružamo podršku, radimo provedbu i reviziju provedbe e, europskih politika. No, e, novi element imamo u okviru Um, propisa o kibersigurnosti. Ponarpije kad je riječ o operativnoj suradnji, e, to je zapravo članak 27. nove uredbe. Dakle, ovdje e, ENISA zapravo ima nove zadatke, primjerice da savjetuje zemlje članice kako da ujačaju svoje kapacitete. Ali sada u slučaju velikih prekograničnih kibernetičkih napada ENISA također treba pripremiti e, izvješće te na zahtjeve također treba pružiti podršku u izgradnji kapaciteta za one postupke koji su potrebne. Povrh toga e, ENISA je također zadužena za e, pripremanje redovnih tehničkih iz izvješća stvarajući informacijske hubove. Međutim, ono što trenutno nemamo, mi nemamo nikakav e, centralni informacijski e, hub, nego zapravo je to dosta e, raspršeno. Potom, Nadalje, e, ENISA pruža podršku kada je riječ o raznim e, tehničkim e, pitanjima i zahtjevima. Trenutačno nemamo sustav koji bi omogućio postavljanje nekakvog tehničkog upita i provođenje istrage. Sada će to ENISA moći i nastavit će na izgradnji potrebnih kapaciteta kako bi mogla djelovati prema ovim novim propisama. Od 2017. postoji blueprint koji kaže tko čini što u slučaju velikog incidenta i kiber napada. Dakle, sada se sudjeluje u tome i mora zapravo razviti, um, izgraditi kapacitete. E, tu naravno mora surađivati sa europskim e, timom za brze odgovore. Ono što je najveća iz promjena jest njena odgovornost za izradu, odnosno za rad u okviru sheme za certificiranje. To je prvi okvir za certificiranje na europskoj razini. To do sada zapravo nismo imali ništa toga tipa, nismo imali nikakve minimalne zahtjeve za sigurnost ICT proizvoda. Riječ je o dobrovoljnom okviru koji treba služiti služiti ponajprije onim segmentima tržišta i proizvodima gdje to trebamo, gdje ih trebamo najviše, a ENISA e, zapravo je zadužena za izradu, sema koje će se koristiti na europskoj razini. Ovaj certifikacijski okvir se temelji na inkluzivnom sustavu zemalja članica i svih dionika u okviru godišnjeg, e, programa koji treba, treba certificirati, a taj se program dostavlja ENISI koja na temelju toga treba pripremiti standarde i sve ostalo. To je zapravo dodatno opterećenje na ono, sve ono što ENISA radi do sada. ENISA mora već sada početi raditi s time jer postoje velike potrebe tržišta u podređenim segmentima. Ovo je vjerojatno jedan od najizazovnijih i najhitnijih zadataka koje, s kojim se moramo, na kojim moramo početi raditi već sljedećih dana. Kao što sam već rekla, rad ENISE e, kao neke vrste analiz, e, dakle zadatak je da preuzme nekakvu ulogu observatorija koji će pratiti situaciju na tržištu kad je riječ o kibersigurnosti. Dakle, evo ovo je bio kratki pregled našeg rada. Hvala vam puno i spremno rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam na ovom e, pravovremenom izlaganju. Neki kolege su se javili za riječ. I ako se želite javiti za riječ, možete to još uvijek učiniti. Prva je gospođa Nibler. Hvala gospođo predsjedateljice, dragi kolege i kolegice, poštovana gospođo Spanu, drago mi je da ste danas ovdje s nama i Evo, e, odmah ću reći da mi je zaista drago što ćemo uskoro ovdje moći pozdraviti i e, gospod e, novog mm, izvršnog direktora. Nadalazim da će on biti danas ovdje s nama, ali ako treba započeti svojim mandatom već u listopadu, onda ga moramo ovdje pozdraviti što je prije moguće. Dva komentara i dva pitanja. Prvi komentar ide zapravo u smjeru novog sastava komisije. Kibersigurnost je jedna od najvažnijih tema u Europskoj uniji i zaista mi je drago, e, gospođo Spanu, što e, s ovim novim propisima o kibersigurnosti e, ovdje i Enisa preuzima vrlo prominentnu ulogu. U prethodnom legislativnom razdoblju Europski parlament je ustrajao na tome da ENISA ne bude samo neka vrsta tajništva za zemlje članice i europske institucije, nego da popodne samostalna agencija sa vlastitim zadacima i svemu ostalima. Vi ste ovdje govorili o operativnoj kooperaciji, um, potom um, ste također rekli da je ENISA ovdje uključena i u postupke standardizacije, odnosno certificiranja kada je riječ o ovom okviru za certificiranje na području uh, kibersigurnosti. To je jedna od najvećih izazova predstojećih mjeseci, a mi smo tu svakako na vašoj strani i ako nam treba naša podrška. E, dakle, pitanje E, mreža 5G. To je jedna od velikih tema u zemljama članicama. U pojedinim zemljama su već razpisani natječaji što se tiče dodjela licencija. Europska komisija, ako se dobro sjećam, je ovdje pre nekoliko mjeseci također dala preporuku vezano za 5G i zahtjeve kada je riječ o novoj mreži 5G. Mm, kakvo je to, kako je to aktualno stanje i ste li vi zaduženi za koordiniranje eh, zemalja članica eh, u Europi kada je riječ o provedbi ovoga a kada govorimo o e, certificiranju, hoće li to biti također i za 5G, odnosno što je tu u planu s obzirom da priprema taj program. Drugo pitanje je nešto političko, više političke prirode gdje bih čuo, htjela čuti više vaše mišljenje. Kada se govori o digitalnoj e, suverenosti Europe, e, mislim da tu ponepri onda ne smijemo se naći u situaciji gdje zapravo ne europski pružatelji usluga dominiraju europskim tržištem. Postoji li tu, odnosno kako vi to vidite, odnosno možete li zapravo tu reći nekoliko riječi o tome je li nešto u planu i po tom pitanju. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa rent? Hvala vam na izvrsnom izlaganju. Bilo je zanimljivo to čuti i radujem se raspravi s gospodinom Lepasarom. Sigurna sam da će on biti izvrstan dodatak vašoj agenciji i izvrstan direktor Enise. Pozorno sam slušala ono što ste rekli i želim vam čestitati što ste objavili policy paper koji spominje i digitalni suverenitet, a to je spomenula kolegica prije mene. Moje pitanje odnosi se na digitalni suverenitet. Znamo koliko to izaziva podjele na međunarodnoj razini, taj koncept. Ja neću ponavljati pitanje, sigurna sam da ćete se osvrnuti na to, ali postavila bih jedno općenito pitanje o suradnji i o međunarodnoj suradnji. Iz vašeg izlaganja mogla sam vidjeti kako je NISA surađuje sa svim dionicima, građanima, privatnim sektorom, industrijom, ali međunarodna suradnja također je od ključne važnosti. Pogotovo danas, kada primjerice u Ujedinjenim narodima se vode dvije rasprave o budućnosti kibersigurnosti, imamo otvorenu radnu skupinu i tako dalje. Dakle, kako E, i na koji način vidite ulogu Enise na tom području. Jer vi ste jedan od aktera koji doprinosi politikama e, kibersigurnosti Europske unije. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Gemon. Hvala vam. Hvala vam na izlaganju. Doista je bila zanimljiva. Ne želim samo govoriti o onome što se promijenilo u odnosu na akt o kibersigurnosti, već i o tome što će biti u budućnosti, jer je ovo sjajna prilika da se o tome govori. Kako vi vidite budući odnos između ta tri entiteta, Centra za kompetenciju, komisije i države, država članice i vidite li neka relevantna pitanja koja bi se mogla pojaviti u budućnosti, a koja se tiču različitih entiteta i fokusa u njihovom e, radu. Također je važno govoriti o tome kako osigurati da rad e, glatko protječe, a to je povezano sa financiranjem. Obzor Europa se fokusira na civilnu kibersigurnost, ali Digital Europe nema e, omotnicu za to. I ponekad je tanka linija između civilnih i vojnih projekata u tom smislu što komisija misli o financiranju tih područja koja se, u kojima imamo preklapanje između tih dimenzija, između civilne i vojne dimenzije i kibersigurnosti. također imam pitanje o sufinanciranju od strane država članica. Centar za kompetencije nije popisan u sporazumu za, pa, za partnerstvo. Zanima me Mm, kako komisija gleda na to, gleda na odgovornosti država članica, u, odnosno kako u, smislu financiranja? Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Karvajo. Hvala vam i hvala na jako dobrom izlaganju, jako detaljnom izlaganju. Imam jedno logističko pitanje i drugo pitanje koje se tiče sadržaja. Što se tiče logistike, kibersigurnost je jako važna za Europu i e, sve više i više važna. Pomalo sam zabrinuta zbog logistike jer u prošlosti smo se brinuli Brinuli su nas problemi sa zgradama, vi imate dva ureda, e, agencija ima dva ureda u Grčkoj. Dakle, je li sada sve glatko ide, možete li doista e, obaviti se svoje zadatke? Drugo pitanje odnosi se na ono što je kolegica spomenula, mreža 5 G. Dakle, mi želimo biti tehnološki predvodnik. Koja je u tom smislu uloga vaše agencije? Kako ćete se vi pobrinuti da Europa ne zaostaje? I posljednje pitanje. Potpredsjednik Ansip tražio je znanstveno mišljenje o rizicima kibersigurnosti Tu postoji e, radna skupina na visokoj razini i u znanstvenom mišljenju piše da postoji rizik od izoliranog pristupa koji bi prouzročio ranjivosti u različitim sektorima, jer važno je da svaki sektor razvije vlastiti pristup za kibersigurnost i u suprotnome postoji opasnost od da neće biti interoperabilnosti, već će sustav e, imati više ranjivosti. Dakle, kako se vi bavite tim pitanjem? Hvala. Um, uh, Gospođa von Kamun, govorili ste o smjernicama za kibersigurnost, a u aktu o kibersigurnosti tu smo se protivili da se uvedu minimalne smjernice. Međutim, naše tržište je vrvi proizvodima koji nisu sigurni, koji su neosigurani, a sve ih se više povezuje na internet. Kako uvesti, dakle, te minimalne zahtjeve za certifikaciju? Kako biste to uskoro mogli, kako da se to uskoro napravi? Hvala. A sada? Gospodin Kubilius. Hvala. Kao novo pridušica imam jedno pitanje. Pitam se kakav vi imate mandat za praćenje situacija koje se tiču nacionalne razine i kakve instrumente imate koje vam omogućuju da od nacionalnih vlada tražite informacije ako uočite neke slabosti u njihovoj kibersigurnosti. Jer primjerice kad je riječ o bankorskom sektoru, financijama, jako smo puno naučili iz krize, neke su zemlje bile slabe, što znači da smo svi bili izloženi ranjivostima. Dakle, to, su, to je slično, ima tu velikih sličnosti s kibersigurnošću. Dakle, hoćete li obnašati takvu ulogu? Ne, nećete samo biti zaduženi za razmjenu znanja, već ćete biti svojevrsni nadzornik. Hvala. Gospođo Gabajova, hvala vam. Mislim da tu ima jako puno različitih pitanja o kibersigurnosti. Mene, ja vam jedno općenitije pitanje. Kao što znate, gospodarstvo se sve više temelji na podacima. Kako je NISA e, namjerava zaštititi podatke, pogotovo u kontekstu umjetne inteligencije? Imate li kakav plan za budućnost? I tu je pitanje koje imam o malim i srednjim poduzećima. Kada govorimo o kibersigurnosti, često to tretiramo kao nacionalno pitanje, ali mete napada su često mala i srednja poduzeća i nemaju, ta poduzeća nemaju dovoljno resursa i izložena su mogućnosti ljudske pogreške. Dakle, ka, što vi tu poduzimate, kako podižete svijest, kako dijelite najbolje prakse, provodite li ikakve edukacije i tako dalje. Isto tako, kada je riječ o kreiranju okvira za kibersigurnosnu certifikaciju, to bi moglo predstavljati prepreke za mala i srednja poduzeća, a mi smo naravno uvijek protiv takvih prepreka. Dakle, kako komisija i NISA namjeravaju e, tu implementaciju prilagoditi malim i srednjim poduzećima? Hvala. Hvala. Gospođa Spiraki. Hvala. Hvala što ste došli. Imam dva pitanja koja smo možda već čuli. Za nama je važno shvatiti na koji način vi e, surađujete s državama članicama. Dakle, koje to instrumente koristite u suradnji i koje na kraju informacije dobivate ne samo u smislu javnog sektora kibersigurnosti, već i u smislu e, sigurnosti privatnih podataka. I drugo, zanima me financiranje. Kakvu financijsku podršku trebate? Treba li vam dodatna financijska podrška? Treba li vam doprinos samih država članica? Ili neki možda financijski instrumenti koji su sada dostupni? Hvala. Hvala. Gospođa Weiss. Hvala i hvala na ovom eh, umirujućem, gotovo umirujućem izlaganju sustava kibersigurnosti. Ali, uvijek postoji neko ali, ja sam političarka, novo izabrana zastupnica i Dakle, dolazim iz Danske. Kada bih trebala se vratiti u Dansku, a tu je važno ono što je rečeno o malim i srednjim poduzećima i razuvjeriti svoje kolege u Danskoj da ne trebaju biti zabrinuti jer čest vlada zabrinutost oko zdravstvenog sustava u Danskoj i kibersigurnosti. Dakle, zanima me što onda, na čemu ja i kolege trebamo u budućnosti raditi? Jer jasno mi je vaše izlaganje, vi smatrate da je zapravo sve u redu, dobro napredujemo, sve funkcionira. Znam da sam to sada laički e, rekla, ali kao političarka ja moram biti sigurna, morate me uvjeriti ja moram znati koji su sljedeći koraci, što moram sljedeće raditi. Dakle, kada biste mi mogli malo bolje e, to prikazati, o tome nešto reći, to bi bilo dobro. Kolegica prije mene je pitala doslovce treba li vam više novca, a mene zanima za što bi, na što biste onda utrošili taj novac. Taj dodatni novac. Hvala. A sada gospodin Lijaps. Hvala lijepa. Hvala vam na radu koji e, obavljate. Dakle, ima, tu je certifikacija i također e, osiguravate kibersigurnost iz dana u dan. Ali zanima me koje je vaše mišljenje o vezi između kibersigurnosti i Europske obrambene unije s obzirom na sve veće kibernetičke prijetnje iz nedemokratskih agresivnih režima koji se nalaze u bliskom i dalekom susjedstvu Europe. Spomenuli ste dakle sve to, ali mene zanimaju ne samo defenzivni, već i ofenzivni kapaciteti Europske unije. Ili je to možda prepušteno EU NATO centru za izvrsnost? Hvala. Hvala. I na kraju, gospodin Flego. Predsjednice, evo neću ponavljati pitanja jer je bilo stvarno puno, puno zanimljivih, ali mislim da je ovo jako, jako važna tema i drago mi je da isto razmišljamo da Enisa treba ići prema stalnom mandatu jer u budućnosti sve više će biti takvih ovoga tema. Ono što ja mislim da je jako važno za reći da treba se još jače pojačati suradnja sa zemljama članicama i kroz edukacije i kroz razvoj različitih varijanti kriznog menadžmenta i pokušati ući prema fakultetima u smislu šire populacije koje bi mogli to sve skupa vidjeti što je moguće i zato je i moj prijedlog ovoga s obzirom da je dobro da raste proračun i s obzirom da je dobro da raste broj zaposlenika agencije, ali mislim da treba više uložiti i u marketing i u upoznavanje ajmo reći ljudi na sve opasnosti koje vrijebaju, a pitanje s obzirom da sve više idemo prema takozvanom sustavu Internet of Things, dakle što će agencija zajedno sa ostalim sudionicima učiniti i kako tu podići sigurnost budući da je Internet of Things sigurno budućnost? Hvala. Hvala. Gospodin Pistov. Hvala, bit ću kratak. Biću kratak. Kao što znate, suočavamo se sa ozbiljnim problemima u proteklih nekoliko godina. Isto vrijedi i za Bugarsku. Prošle godine, primjerice, došlo je do curenja podataka u komercijalnim registrima, a prošlog tjedna je opet došlo do curenja podataka i to je pogodilo više od 5 milijuna građana. Njihovi privatni podaci su e, procurili. Zanima me jeste li vi u kontaktu s bugarskim vlastima, i imate li možda neke preporuke u tom smislu? Hvala, gospodine Hajzel posljednji koji se javlja za riječ. Hvala vam. Vratio bih se na mrežu 5G. Zanima me sljedeće. S obzirom da će doći do puno većeg prijenosa podataka i internet će biti možda sto puta brži nego sada s 4G. Dakle, tu ćemo imati nove izazove kada je riječ o kibersigurnosti. Znamo da mediji izvještavaju o najnovijem razvoju situacije. Kina, SAD su sve konkurentni, E, piše se tko će prvi uvesti mrežu, tko će biti najbolji i tako dalje. Ali tu je još puno neodgovorenih pitanja o tome što je točno 5G, je li ta mreža doista sigurna, je li ta tehnologija sigurna, jesmo li mi, jesmo li mi uopće spremni uvesti e, takve mreže i prenositi ogromne količine podataka, hoće li to biti sigurno. Dakle, hoće li to nudi dobru vrijednost za novac i siguran sam da će za to trebati puno vremena i uložit će se stotine milijuna eura. U redu, hvala vam. Želi li se još netko javiti za riječ? Mislim da smo čuli doista važna pitanja i zastupnici već pokazuju da jako dobro znaju ovu e, tematiku. Dakle, i da su upoznati sa temom sigurnosti i tu je Enisa jako snažna. Dakle, sada vam dajem riječ. Hvala vam. Hvala svima na doista tim e, važnim pitanjima, kao što je rekla predsjedavajuća. Dakle, ja nisam direktorica e, Enise. Možda nisam na početku bila jasna. Ja sam direktorica u Europskoj komisiji koja je odgovorna za kibersigurnost, a dio mojih odgovornosti jest i implementacija uredbe o ENISI. Dakle, moj tim, ja, mi radimo svakodnevno s tom agencijom, odgovorni smo za njezinu za njezine resurse, osnivačke dokumente i da ona funkcionira u skladu sa zakonom. Dakle, mogu odgovoriti na vaše pitanja o ENISI jer ipak mi blisko surađujemo s tom agencijom. Brinemo se da ona funkcionira kako spada, ali ja sam direktorica za kibersigurnost u Europskoj komisiji. Evo, žao mi ako to na početku nisam jasno rekla. E, dakle, hvala vam na podršci u proteklih nekoliko godina. Vi i drugi zastupnici pitali ste nas što je sa mrežom 5G, pa ću se odmah sada time pozabaviti. Kao što ste rekli, o tome se jako puno raspravlja u čitavom svijetu. Kada je riječ o sigurnosti 5G mreža, time, zato sam naravno ja nadležna za kibersigurnost, Europska komisija početkom godine usvojila je sveobuhvatne preporuke za države članice u kojima piše kako osigurati sigurnost 5G mreža. Jer sada smo upravo u jednoj važnoj fazi, u brojnim e, državama članicama se dodjeljuje spektar za 5G. Te preporuke nude jedan tipičan pristup, a to je koordinirani pristup između država članica. Prvo treba napraviti procjenu rizika, da vidimo gdje su ti sigurnosni rizici zatim što je sa krajolikom prijetnji, kako on izgleda i zatim trebamo predložiti takozvani toolbox e, mjera za uklanjanje rizika. Ta preporuka usvojena je 2019. u ožujku, a države članice zajedno surađuju u okviru jedne skupine za suradnju. Dakle, to je mreža država članica i to je jedan primjer E, pravi europski primjer. U toj skupini sudjeluju 28 država članica, Europska komisija i ENISA, te pripremaju smjernice o brojnim pitanjima. I ta skupina se također bavi i procjenom rizika mreža 5G. Rok za podnošenje nacionalnih procjena rizika bio je 15. srpnja prošlog tjedna. To smo iskomunicirali prošli petak. Mogu vam poslati sve dokumente jer vidim da tu postoji veliki interes komisije i NISA. Sada trebaju proučiti te analize rizika i pripremiti izvješće s glavnim rezultatima. Ta procjena rizika bavi se i tehničkim i političkim aspektima. NISA također ima zadaću mora pripremiti, odnosno prikazati taj takozvani krajolik prijetnji. I Enisa je jedina organizacija koja je već e, to napravila 2015. Dakle, Enisa će ponovno izdati to izvješće u kojemu se zapravo opisuje globalni krajolik globalne prijetnje. Krajem godine Europska komisija treba predložiti niz mjera za uklanjanje rizika koje smo mi odredili temeljem onoga što su dostavile države članice. Zatim e, e, certifikacija. Naša preporuka spominje da onog dana kada budemo imali certifikaciju za 5G u Europi, države članice to trebaju učiniti obveznim. Dakle, već sada se to preporučuje kao mjera ublažavanja rizika. Zatim, što se tiče sigurnosti, komisija se također bavi zdravstvenim učinkom 5G frekvencija, jer su to zahtijevale brojne države članice. Dakle, tu imamo zasebnu studiju uz onu, studiju koja se već provela. Dakle, postoji tu i poveznica s certifikacijom. Što se tiče... E, Čestitali ste Enisi na dokumentu o ICT politici. Hvala vam, ali to, to čestitka treba biti upućena Enisi, Enisa je objavila taj dokument. Što se tiče međunarodne suradnje, možda vam dovoljno ne govorimo o tome, ali mi imamo posebne dijaloge sa svim našim glavnim trgovinskim partnerima. To se odvija u suradnji sa EEAS-om, e ali zajedno s nama u Europskoj komisiji, dakle sve službe koje, sa svim službama koje su zadužene za kibersigurnost. Kada je riječ o kreiranju politika i smjeru u kojem ćemo ići, mi se oslanjamo upravo na te dijaloge o kibersigurnosti. E, NISA također može surađivati sa ekvivalentnim agencijama diljem svijeta i ta međunarodna suradnja je zapisana, predviđena aktom o kibersigurnosti, ali tu je ponovno riječ o tome koliko će resursa biti dodijeljeno toj inicijativi. Zatim što se tiče ENISE i Europskog centra za kibersigurnost, čula sam da je da ste o tome raspravljali kada ste govorili o budžetu, o proračunu. ENISA je decentralizirana agencija koja treba pružiti podršku državama članicama za izgradnju kapaciteta. Bilo da je riječ o prijenosu znanja, upravljanju informacijama ili kibernetičkim prijetnjama incidentima. Dakle, što se tiče i što se tiče operativne strane i što se tiče znanja. Kad je riječ o istraživanju i inovacijama i ulaganju u kibersigurnost, mi smo to uvijek radili kroz tradicionalne metode programa Obzor, ulagalo se kroz CEF. Što se tiče sljedećeg VFO-a, mi imamo dva instrumenta. Prvo, Obzor Europa, tu, je kiber, tu se kibersigurnost spominje kao područje fokusa, a drugo imamo program Digitalna Europa, a to je industrijski program s tri stupa, umjetna inteligencija, računalstvo visokih, perf, visokih performansi i kibersigurnost. Dakle, želimo stvoriti taj centar kako bismo kroz mrežu postojećih centara širili znanje, a to bi pomoglo E, stvaranju radnog programa. Jer kada je riječ o kibersigurnosti, često se uloži jako puno novca u istraživanje, ali projekti nikada ne dođu do samog tržišta. To su sve zanimljivi projekti, ali nakon dovršenja ne stignu do tržišta. Drugo, uvijek ih provode jedni te isti akteri. Dakle, željeli smo svima pružiti priliku, svima koji su stručnjaci i zato i tu je važnu ulogu. Imali smo dva trijaloga s vama i dalje nastavljamo raspravlje u vijeću. Želimo revidirani mandat za treći dijalog kada god vi budete spremni s izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Predložili smo sustav s tri razine. Prvo, želimo stvoriti zajednicu postojećih centara e, za kibersigurnost u Europi. Prošle godine smo pripremili studiju. Postoji 650 centara za kibersigurnost u Europi. To su ili pojedinačni laboratoriji ili veliki istraživački instituti. Dakle, želimo stvoriti jednu zajednicu kojom bi u svakoj državi članici upravljao jedan poseban nacionalni centar kojeg će koji će biti financiran iz europskog proračuna. Na taj način će države koje nemaju taj kapacitet mogle dobiti, može dobiti taj kapacitet. I tu odgovaram na pitanje koje ste mi uputili. Dakle, želimo zapravo povući resurse i poslati ih i u druge države članice. Zatim druga razina, Europski centar za kompetentnost e, koji će služiti da se pripremi radni, radni programi i tu ćemo odlučiti kada želimo ulagati, a kada ćemo se baviti istraživanjem i inovacijama. To je inovativan pristup. Zatim što se tiče strateške autonomije, upravo se o tome radi. Želimo djelovati strateški, udružiti resurse i odlučiti kako ćemo potrošiti iznos koji nam dodijeli e, zakonodavac. Kako ćemo to potrošiti u tom području gdje su potrebna rješenja. Dakle, možemo postići rješenja. Pitali ste me što je sa malim i srednjim poduzećima i slažemo se da je to velik problem. Dakle, taj centar će dati priliku da se to napravi. Jer brojna mala i srednja poduzeća pate jer ne mogu doći do tih europskih programa, ali sada će se njihov glas čuti jer će sudjelovati u toj mreži. Dakle, to je jedan kompleksan prijedlog, ali on doista može biti važan. Pitali ste me što jeste sufinanciranje. Trenutno upravo o tome razgovaram s državama članicama. To je važno za države članice. Dakle, kako će se odluke donositi za program Digitalna Europa i Obzor Europa, ne mogu to više komentirati, ali upravo smo u toj fazi, raspravljamo o tim pitanjima s državama, članicama i vijeće ima jako dobar program. Ranije je i finsko predsjedništvo spomenulo da je to jedan od njihovih prioriteta. Uh, on certification Nadalje, što se tiče malih i srednjih poduzetništva i prioriteta i tako dalje. Da, stoji. Uh, mali i srednji poduzetnici danas ne mogu lako doći do certifikata jer je sustav jako skupa. skup. U 14 zemalja imamo već sustav koji jako puno košta i jako je teško malim poduzetnicima platiti trošak njihovih usluga i proizvoda. Ovaj europski sustav e, koji ima pristup jednog mjesta e, za sve usluge, trebao bi to sve olakšati. Nažalost, mikrofon se isključio. Dakle, uglavnom, trebali biste imati mogućnost dobiti jedan certifikat u jednoj zemlji, a da on vrijedi za cijelu zemlju. Vidite li naš prijedlog, vidjet ćete da je zapravo e, on i predložen upravo zbog malih i srednjih poduzetnika. Jer sada trebate za svaku zemlju u kojoj je priznat vaš certifikat e, nabaviti e, odvojenu, odvojeni dokument. Kako se to veže sa internetom stvari? Prema ovom prijedlogu trebali bismo imati prioritete za certificiranje. Morate znati da su danas evropski resursi za certificiranje u Enisi toliki da mi stanu na prste jedne ruke. Dakle, evo kolega je već tu možda ćemo na kraju godine imati toliko ljudi da nam eto budu potrebni i prsti druge ruke. Ali činjenica je da se to događa postupno. Drugo, potrebni su standardi, a za njih treba vremena. Međutim, u internetu stvari postoji jedna mogućnost. Evo reći ću vam jedno svoje iskustvo. Sastali smo se sa e, certifikacijskom skupinom država članica E, koja je kreirana Cyber Security Actom, e, tada smo vidjeli da postoje četiri države članice koje na nacionalnoj razini pripremaju certifikaciju za internet stvari. I to je osnova za europski sustav, jer ako imamo razvijene standarde, onda ćemo ih moći iskoristiti i prioritizirati stvari. Mislim da je to ujedno i odgovor na vaše pitanje što ćemo s tim povezanim proizvodima. Dakle, certifikacija nije jedini način, ali je svakako jedan od načina da osiguramo da proizvodi koji dolaze na europsko tržište imaju nekakvu garanciju da su ispitani i da su to u dobri proizvodi. To je jedan način da se riješi taj problem. Isto vrijedi za 5G. Nadamo se da ćemo uskoro pustiti u e, opticaj e, naš sustav certificiranja. I e, infrastruktura. Tijekom pripreme ovog Cyber Security Acta, jako smo puno razgovarali o kritičnoj infrastrukturi, koja je vrlo važan element NAS direktive. Znam Ispričavam se jer e, prvi dio izlaganja e, tica se samo Enise, a sad e, imam priliku govoriti o nekim drugim stvarima. Dakle, mi smo tada imali prvu priliku govoriti o svim ključnim infrastrukturama, dakle bolnicama, bankama, transportnim uslugama i tako dalje, koji će onda ispuniti sigurnosne uvjete, ali e, da se pritom ne definira što su to oni. Nadamo se da ćemo s tim certifikacijskim okvirom sve više operatera, odnosno pružite usluga, vidjeti e, koji su to standardi i zašto je certificiranje bitno. Ali ako ništa drugo sad, barem imamo europski zakon. Imamo tu obvezu koja je stupila na snagu prošle godine i e, pratit ćemo je. Naime, države članice imaju obvezu svake godine e, Europskoj komisiji svake izvješće o tome jesu li prijavljeni važni incidenti od tih proždeja usluga. Međutim, tu ćemo direktivu morati revidirati u naredne dvije godine, dakle do 2021. I mislim da će e, jedno područje koje ćemo revidirati biti upravo ta kritična infrastruktura. Očigledno je izabrana predsjednica da već sad govori da je kibernetička sigurnost jedna od, jedan od prioriteta. No dobro, što treba Enisi i koje je njeno mjesto odnosno na druge institucije? Kad je riječ o financiranju, Enisa ima mali proračun. Uz pomoć e, zakonodavca udvostručila je svoj proračun za naredne dvije godine, ali on je dalje mali. Kad se mreža kompetencijskih centara stvori, Enisa će i s njima moći raditi i od toga izvući neku korist, što do sad nije mogla. Enisa osim razgovora sa dionicima, eh, osim razgovora sa dionicima zapravo nije imala druge mogućnosti surađivanja sa cijelom kiber eh, sigurnosnom eh, zajednicom. Tako da mislim da će to biti važna poveznica. E, vezano za taj cijeli prijedlog. Mi smo da se te veze e, sroče na način da budu još jasnije. Nadam se da će taj prijedlog biti prihvaćen. Ono što je sada nisi potrebno e, su vještine. U Europi, a i u SAD-u, Fali nam 350 tisuća e, stručnjaka za kibersigurnost do 2025. Dakle, brojka je ista kao, kod nas kao i kod e, njih u SAD-u, baš sam nedavno čitala jedan članak. Dakle, važno je da Enisa stekne te vještine koje su joj bitne ako će sama biti centar izvrsnosti. To je nešto što nam što se novce ne može kupiti, to je nešto što se stječe suradnjom. I time dolazim do zadnjeg pitanja, ili jednog od zadnjih pitanja, koje je glasilo otprilike kako mjerite tko je bolji u kibersigurnosti, ima li Enisa ulogu u cijeloj toj priči? Baš smo to i pokušali riješiti MAS direktivom. To je zapravo prvi takav kibersigurnosni zakon e, u Europi, tako da svaka e, zemlja ima sigurnosnu strategiju, e, sigurnosni tim i e, stvara tu e, dobrovoljnu skupinu koja omogućava državama članicama da rade zajedno. To je dakle jedan vrlo pozitivan pristup i dobiva podršku. Uloga Enise je da pomogne onim zemljama koje nemaju kapacitete da izgrade takvo što. Tako da naravno koristi one koji nešto e, znaju više i pomaže i spaja sa onima koji znaju ili imaju manje. Dakle, Enisa je tu nekakav posrednik i zaista ima ulogu u cijeloj priči. Zadnje, odnosno jedno od zadnjih pitanja bilo je iz Bugarske. Znate da je naš povjerenik e, Gabriel dobro upoznat e, s vašom zemljom i odmah e, smo dobili dojavu. To je bilo, bila velika povreda sigurnosnih mjera. Odmah smo kontaktirali regulatorno tijelo kao i njihov tim za odgovor to je jedna od tih situacija gdje smo shvatili da zaista pomaže postojanje jedne takve mreže. Istovremeno, to su povrede koje se sve više i više događaju, stoga mislim da upravo razmjenom informacija možemo pomoći suzbiti, da se suzbiju, e, suzbiju pojavnost takvih incidenata u drugim zemljama. Vezano za pitanje kako je ovo sve povezano s obranom, u prijedlogu kompetencijskog centra, a o tome se govorilo puno i na ovom odboru, postoji mogućnost da kompetencijski centar bude zamoljen, da bude projektni menadžer e, projekata e, u okviru Europskog obrambenog fonda. Međutim, taj je zahtjev treba doći od država članica budući da su one te koje vode taj fond. Međutim, definitivno postoji veza i prostor za sinergije između civilnog i e, obrambenog sektora. To je bio prijedlog komisije iz 2017 naročito zato što su mnogi proizvodi za kibersigurnost prvo stvoreni radi obrambenih svrha, pa se tek onda e, su se počele koristiti u civilnom sektoru. E, to je nešto što bi se isto tako moglo ostvariti kroz kompetencijski centar. Ne znam jesam li neko pitanje izostavila, ali u svakom slučaju, e, gospođo predsjedateljice, ja sam vam tu na raspolaganju, slobodno se obratite meni mom timu i proširite riječ o tome e, e, što mi radimo i čime se bavimo. Nadam se da ćemo kad dobijemo neki feedback od vas imati jasnu situaciju o tome što trebamo raditi narednih nekoliko godina. Hvala vama. Jako ste koncizno i e, jasno odgovarali. Cijenimo vaš trud i intervencije. U svakom slučaju, sačekat ćemo mi vas. Očekujemo vašu analizu procjene rizika 5G, pa ćemo onda vidjeti koje su mjere E, ublažavanja tog rizika nakon što dobijemo analizu rizika, odnosno procjenu rizika. Hvala vam još jednom i hvala vama, e, dragi kolege, na vrlo zanimljivoj raspravi u okviru ove teme kibersigurnosti. I mislim da ova, ova rasprava dolazi u pravom trenutku kad imamo jedan pregled e, stanja stvari i to je onda jako dobra priprema za našu sjeću u raspravu o Nisi Sljedeći put, kad imamo, budemo, budemo imali sastanak, doći će i direktore Nise, gospodin De Pasar. Eto, tako da se nadamo da ćete nam biti tu na sljedećem sastanku u rujnu kad budemo razmjenjivali mišljenja. Eto, dragi kolege, to bi bilo sve za danas. Nemamo ništa po točkom razno. Naši sljedeći e, sastanci su 2. i 3. rujna. Iz perspektive odbora ITRA, svima vam lijepo dotad želim sunčane praznike i molim vas da dobro napunite svoje baterije kako bismo mogli raditi punom parom na jesen. Hvala i ugodno ljeto vam želim.